Sehr geehrte Kolleginnen und Uvaženi kolege i kolegice, slijedi obrazloženje glasovanja i molim eh, da svi koji odlaze izađu iz dvorane kako bismo mogli poslušati govornike koji žele govoriti. Ako možete malo brže izaći kako bi drugi mogli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 Dobro, sada doista dolazimo do obrazloženja glasanja. Prvi govornik e, za e, predlog rezolucije e, u odnosu na prigovor u skladu s člankom 106 poslovnika o emisijama iz lakih osobnih i gospodarskih vozila. Ben Benson, jednu minutu. Da, danas sam odlučio reći ne blokiranju novih propisa za emisije iz e, lakih gospodarskih i osobnih vozila koje je dogovorila komisija. Naime, važno je osigurati da se emisije testiraju u stvarnim uvjetima, a ne u ispitnim uvjetima. I ako blokiramo nove propise koji su dogovorili između komisije i drugih e, zakonodavaca. Imat ćemo pravni vakum e, još niz godina i nećemo znati kako se provodili se testovi na odgovarajući način. To je zapravo kao da vozite auto sa vrećicom na glavi. Znači, novi e, propisi ne daju e, banko kartu a nove testne metode zahtijevaju prilagodbu od strane industrije i Europski parlament ima ambiciju ograničiti ambicije. Iskoristili smo sve alate koje imamo. Komisija se obvezala da će godišnje e, revidirati ove granične vrijednosti i također smanjivati granične vrijednosti do 2017. Hvala. Gospodin Demesmaker, jednu minutu. Emisije iz vozila, posebice čestice, nox ove su posebice opasni za zdravlje i okolišni indeks e, koji su istraživana na jelu i drugdje pokazuje da upravo to zagađuje u Europskoj uniji. 12.000 ljudi u Belgiji prerano umire zbog udisanja e, tih čestica u Flandriji. Flamska vlada se bori protiv ovog problema Eh, ozelenjivanjem eh, oporezivanja vozila i također nam je potrebna eh, akcija na razini Europske unije i zakonodavstvo koje će ograničiti štetne emisije koje i dalje omogućuju previše fleksibilnosti zbog toga što se ne testira u stvarnim uvjetima vožnje. Naime, ti testovi se moraju u stvarnim uvjetima vožnje provoditi a ne to povezati, povezivati sa po, e, po, e, olakšavanjem standarda Euro 6 koji su do, dostizni kao cilj. A ključno je za zdravlje da nešto učinimo po tom pitanju i zato podupiramo ovaj prigovor. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, e, gospodin Hanan, jednu minutu. Svi znamo da je ovaj skandal sa Volkswagenom eh, bilo, bio katastrofa za automobilsku industriju, no on je također bio i katastrofa za Europsku uniju. Tisuće ljudi nepotrebno umiru zbog politike koja se eh, provodi samo u Europskoj uniji zahvaljujući lobiranju korporacija. Zašto Europska unija jedina na svijetu promiče korištenje dizelskih motora koja je dotad e, do kad se pokrenula ta nova politika smatralo da je to najprljaviji motor i e, pod pritiskom proizvođača koji tvrde da su proizveli novi e, dizelske motore sada na cestama imamo motore koji proizvode ogromne količine NO2 i drugih e, onečišćivača. Ne znamo koliko ljudi pogiba od raka ili od bolesti srca. Oni su žrtve lobiranja korporacija i mi smo svi e, krivi za tu tragediju. Hvala, gospodin Markus Piper, jednu minutu. Zahvaljujem predsjednice. Rijetko sam e, tada kada čuo takvu uzranost kao što je izrazio prethodni govornik. Ja sam e, glasao protiv predloga komisije, naime kod e, komisija je brzo djelovala kod ovog prijedloga, ovog prijedloga koji može ograničiti automobilsku industriju na način na koji je provediv i koji bi bio koristan i bolje možda imati vrapca u ruci nego e, goluba na krovu ili na grani. E, mislim, mi bi e, inače stvorili nesigurnost za industriju i postigli suprotni učinak za u, za okoliš, a to će biti nešto za što će biti odgovoran parlament ako nakon ovog glasanja. Hvala. Gospodin Benito, jednu minutu. Hvala, predsjednice. Mi smo glasali za zostavljanje e, smanjenja emisija iz dizel motora u osobnim vozilima zato što mi želimo da se e, ide na ruku pojedincima, a ne korporacijama nakon ovog skandala sa Volkswagenom koji je utjecao na velik dio automobilske industrije, prijedlog komisije samo pokazuje želje tih istih ljudi koji su zarađivali na tim emisijama godinama. Svi oni koji prijete održivosti sektora. Milijuni radnih mjesta su opasnosti, a isto tako i zdravlje europskih građana. Zagađivanje zraka česticama i NO2 e, izaziva 500 tisuća preranih smrti u Europi. Naša poruka komisije je da način da se spriječi zatvaranje tih tvornica jeste da se promiče inovativna, ekološka, održiva proizvodnja, dugoročno gledanje. Nemojte se e, predati tim pritiscima koji idu protiv zajedničkih interesa ljudi. Jose Blanko Lopes, jedna minuta. Hvala. U ovom momentu NO2 je pet puta veći od dozvoljenih granica. Ja bih htio da komisija i vijeće pokažu više ambicioznosti, ali mi ne bismo ovime zapravo e, smanjili emisije, nego bismo povećali nesigurnost e, i samo se ne bi provodila pravila i to bi dovelo do rizika za zdravlje. Emisije treba smanjiti za pola i Europa je jedina regija na svijetu koja bi na taj način uvela testiranje e, na, u realnim uvjetima. I na taj način bismo zaštitili okoliš, javno zdravlje i zaštitili potrošače, potakli ulaganje, otvaranje radnih mjesta u automobilskom sektoru, veoma važnom sektoru u zemlji kao što je moja, to je Španjolska. Hvala. A sada je reži pospješili jedna minuta. Hvala. Ja sam glasovao protiv e, ovog prigovora zato što mislim da su pravila koje je predložila komisija koji trebaju stupiti na snagu 2017. predstavljaju solidnu osnovu za e, te testiranje emisija u realnim uvjetima. Stav Češke je taj da je automobilska industrija veoma važna jer tisuć, desetine tisuća Čeha rade u tom sektoru. Trebamo jasna pravila koja će se primjenjivati na automobilsku industriju tako da Postoji e, jasan i stabilan okvir e, za to kakve performanse trebaju imati motori, tako da se ja nadam da će se komisija pobrinuti da taj sustav zaista i zaživi do 2017. Hvala. A sada Torres Martinez, jedna minuta. Hvala. Mi smo glasovali za prigovor, zato što ono što je potpuno neprihvatljivo je da komisija odlučuje bez konzultacije parlamenta i na taj način dovodi u opasnost naše zdravlje i planetu jer udvostručavanje dozvoljenih emisija NO2 je nedopustiva, nedopustiv ustupak automobilskoj industriji. Ne smijemo zaboraviti slučaj aferu Volkswagen gdje je komisija znala više o tome nego što su rekli i sa time su, sa svojom šutnjom su doprinijeli tome da e, ta prevara se nastavi. Moramo spriječiti da do toga ponovno dođe. Tako da moramo osnažiti demokratsku kontrolu, kontrolu i transparentnost. To nije trivialno pitanje. To je pitanje naših života, života budućih naraštaja i budućnosti ove planete. Hvala. A sada Takula, jedna minuta. Hvala. Veoma je važno da ukažemo na tu stvar, znači u Europi, u automobilskoj industriji trebamo uspostaviti prava ograničenja za emisije, ali moramo se sjetiti da osim okoliša trebamo se pobrinuti i za to da e, drugdje na svijetu e, proizvođači automobila se drže istih tih e, pravila za emisije. Znači prijedlog komisije prihvatljiv, možemo raditi na osnovu njega, ali mislim da mi moramo u Europi gledati našu konkurentnost, naše kompanije i pokušati nekako se suočiti s tim izazovom. A morali bi se svi držati istih pravila u cijelom svijetu. Jer trgovina je globalna, pa moramo se pobrinuti da svi poštujemo ista pravila i da cijela planeta i sav životni okoliš bude zaštićen. Hvala. Nikola Kaputo, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam iznio prigovore na novo ograničenja za ova Eurosix vozila. Parlament će trebati e, morat će razmotriti e, u svijetlu pariškog sporazuma i skandala sa Volkswagenom u kojoj mjeri se mora to sve kontrolirati i pobrinuti se da imamo održivu proizvodnju. Ne možemo prihvatiti viša više ograničenja nego što je već prihvaćeno i ne možemo uzeti u obzir ono što traži industrija. Mi smo tu na strani građana, mi štitimo njihovo zdravlje. Naši gradovi se guše u smogu i koncentracija štetnih tvari koje škode zdravlju građana i dovode do velikih troškova u zdravstvu. Hvala. Gospodin Balco, jedna minuta. Hvala. Gospođo predsjedavajuće. u ovim godinama iza nas je došlo do nekih e, pozitivnih e, promjena, no zagađenje zraka nas i dalje brine. Broj preranih smrti je možda dosegao i brojku od 400 tisuća Problemi do kojih je došlo na jesen 2015. pokazuju da u automobilskoj industriji se ne poštuje zakon. Skandal sa Volkswagenom je dokazao da trebamo da se e, osigura da se vozila testiraju u realnim uvjetima. Ovaj e, provedbeni akt komisije e, neće postići naše ciljeve zaštite okoliša. Prihvaćanje ovog prijedloga znači da do 2020 će propisane vrijednosti e, emisija će dva puta biti e, prebačene. Iz tog razloga sam podržao ovaj prigovor. Hvala. Hvala. Gospođa Šojdrova, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala što ste mi dali riječ. Ja sam glasala protiv ovog prigovora i drago mi je da sam prigovor je odbačen od strane Europskog parlamenta to znači da uredba komisije će biti valjana i će se i dalje, a to je dobro rješenje. Imaćemo snažna, e, snažna ograničenja koja će se primjenjivati. Znači, Radi se o vrlo strogim ograničenjima koje su nametnuti industriji i ono što je važno da se provodi testiranje u realnim uvjetima. To zapravo pokazuje koje su stvarne mogućnosti. To je dobro rješenje ne samo za proizvođače nego i za nas, a korisnike dizel motora Mm, promjena režima mjerenja je korak u pravom smjeru i mislim da je ovo sve jedno dobro rješenje. Hvala. I posljednji govornik e, Sean Kelly, jedna minuta. Hvala. Kao i moji kolege u Finegelu koji su dio kluba EPP. Glasao sam protiv ovog izvješća. Mi mislimo da je već dovoljno komisija učinila. Mi smo zadovoljni sa prijedlozima koje su nam oni iznijeli vezano za ovo pitanje. I ako mi nastavimo ovim putem e, koji je definirala komisija, postićemo onaj rezultat koji hoćemo. E, imamo plan za nadzor e, vozila i u zemljama članicama imamo te nezavisne postupke za kontrolu vozila. To će omogućiti zemljama članicama i komisiji da e, da pomognu onim e, tehničkim e, agencijama koje trebaju obaviti sav taj posao. A sada izvješće gospođe Viviana Reding. Prvi govornik, gospođa kirkin Darling, jednu minutu. Hvala. S ovom rezolucijom o pregovorima o tizi mi tražimo od komisije da krene drugim smjerom. To nije, e, mi nismo podržali sporazum tiza. Svaki sporazum tiza treba osnažiti, a ne oslabiti regulativu, odnosno reguliranje međunarodne trgovine, građani imaju glas u Europskoj uniji i ovdje se čuje taj glas u demokratski izabranom Europskom parlamentu i mi želimo rezultate za građane, no neki zastupnici su odlučili da se ponašaju neodgovorno kako bi mogli izdati bolja priopćenja za tisak. No, građani neće biti s time prevareni, moramo imati snažan stav i raditi u njihovom interesu u ovom domu. Hvala. A sada eh, Eleonera Florenca, jedna minuta. Hvala gospođo predsjednice. Ja kao i eh, cijeli moj klub smo glasali protiv ove rezolucije iz jednog temeljnog razloga, a to je ono što se želi postići sporazumom TISA to je prelazak na tržišni sustav e, i taj jedan plaćenički sustav e, u javnim službama kao što su obrazovanje i zdravstvo, a mislimo da javne službe i demokratsko su upravljanje tim službama trebaju biti u samom srcu budućnosti Europe. Mislimo da cijeli ovaj sporazum TIZA će dovesti do deregulacije i umanjivanja suvereniteta građana, e, građana koji ne dobivaju informacije i koji će vidjeti da se njihov prostor koji mogu donositi odluke smanjuje. Glasali smo protiv TTIP-a, glasali smo protiv TIZE i htjeli bismo da, htjeli bismo da se čuju glasovi milijuna koji, glas, koji su protiv toga. David Hannan, jedna minuta. Hvala. Često nam kažu u ovoj raspravi o britanskom referendumu da je članstvo u Europskoj uniji nužno potrebno za naš uslužni sektor. No evo nas ovdje u ovom domu gdje razgovaramo o sporazumu o slobodnoj trgovini uslugama, a tu imamo još 22 člana svjetske trgovinske organizacije, Australija, Peru, Koreja i tako dalje će postati dio tog prostora. No, problem je u tome da će Norveška i Švicarska biti, imati svoje zastupnike u pregovorima u e, svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Veliku Britaniju će e, zastupati jedna dvadeset osmina Europske komisije zemlja koja ovisi u toj mjeri o uslužnom sektoru, meni se čini da je to položaj e, nepovoljan. Mi bismo puno bolje mogli funkcionirati kada bismo mi našli svoje mjesto natrag kao jedna pomorska uslužna zemlja, trgovinska zemlja. Hvala. Monika Makovej, jedna minuta. Hvala. Danas sam glasala za preporuke Europskog parlamenta e, vezano za pregovore o ovom sporazumu o trgovini uslugama. To je jedinstven, povijesno jedinstven sporazum po dubini i po velikom broju pitanja koje on uključuje. Zemlje u cijelom svijetu, uključujući Europsku uniju, moraju si postaviti ta pitanja. E, ovime se, se preporuča komisije da otvori vrata kompanijama u Europskoj uniji, a istovremeno e, se iznosi preporuka da se omogući tim kompanijama da uđu u javne nabave, telekomunikacije, a istovremeno e, se time omogućuje najboljim e, profesionalcima da rade izvan Europske unije. Smanjenje E, birokracije je također dio tog prijedloga, no očito je da svaka zemlja članica mora mora sama omogućiti ulaz na svoje tržište uslugama. Hvala. Tiziana Begin, jedna minuta. Hvala. Tiza je dobra stvar i zahvaljujući Wikileaksu smo vidjeli samo mali broj tajnih dokumenata, no oni koje smo vidjeli pokazuju nam budućnost javnog zdravstva, e, gubitak e, na mreži i tako dalje. Ne možemo biti apatični i zaista smo dugo radili na tekstu koji smo predložili danas. Važno je zahvatiti jednu stvar. Potpisivanje TISE je daleko u budućnosti i pokret Cinque Stele nije protiv tize nego je protiv načina pregovora i protiv mandata a tu jasno stoji da se javne službe ne smiju ovime obuhvatiti jer radi se o privatizaciji i o pravu građana koji ne mogu se privatizirati. Ovo je kompromisni tekst, nije savršen, no vrlo je važno da se ne daje e, bjanko ček tim pregovaračima on, mi ćemo pratiti pregovore i pazit ćemo što se događa tako da nijedan taj sporazum ne bude na uštrb građana. Hvala Hanu Takula, jedna minuta. Hvala. Morate se sjetiti da sporazum TIZA je predstavlja reviziju sporazuma GATT. E, promijenila se situacija, imamo sada i e-trgovinu i tako dalje i moramo se sjetiti da su e, javne službe ovime isključene i e, zemlje članice mogu same odlučiti koji dio javnih služba, primjerice obrazovanje ili zdravstvo, ne potpadaju pod e, TIZO. Spomenuto je da e, mi sada tu pregovaramo sa 22 zemlje, Norveška, Švicarska, Australija, Čile, to su sve zemlje koje su jako važne za nas i jako je dobro da se trgovina uslugama proširi i na te druge zemlje koje su naši prirodni partneri, a i drugdje. Važno je imati na umu da je Europska unija najveći pružatelj usluga u cijelom svijetu. Uvjeren sam da će to povećati broj radnih mjesta i ako sam točno shvatio ovaj parlament hoće postići tu vrstu rasta. Mi želimo više radnih mjesta, veći rasti i ako dobro, na dobar način ovo iskoristimo, to ćemo postići. I mislim da na taj način možemo na jedan siguran način ići dalje. Hvala. Gospodin Takola. A sada Nikola Kaputo. Hvala. Ja sam glasovao za ovo izvješće zato što mislim da TISA predstavlja jednu šansu za konsolidaciju europskog stava kao najvećeg izvozitelja usluga na svijetu, budući da 70% ljudi je zaposleno u uslužnom sektoru i 40% eh, vrijednosti svih roba je dopri, predstavlja te doprinos. To bi moglo potaknuti rast eh, i omogućiti eh, rast i naših malih i srednjih poduzeća jer više ne bi bilo prepreka Ovaj okvirni dogovor e, omogućava pristup e, tržištima, digitalnom tržištu, logističkim uslugama, tako da TISA je multilateralna te stoga e, pravilnom primjenom općih načela će potaknuti to pretvaranje u kontekstu VTO ovog sporazuma u multilateralni sporazum. Mislim da je to veoma važno u svjetlu pregovora i najintegriranije tržište na svijetu bi trebalo biti u stanju spriječiti ekološki, socijalni i drugi, druge oblike dumpinga. Mamikins, jedna minuta. Kolege, sporazum TISA, globalni sporazum o liberalizaciji različitih područja transporta, bankarstva i drugih. Europska unija i SAD začetnici su ovog sporazuma. Kao što su mm, je već spomenuto, on bi trebao obuhvatiti što je veći broj ljudi i pozitivno utjecati na razvoj događaja. Naglasio bih potrebu za isključivanjem audiovizualnih i kulturnih usluga iz tise kako bi se zadržao i očuvalo kulturno nasljeđe. Načelno sam pozitivno oritiran prema ovom sporazumu. Zoltan Balco, jedna minuta. Hvala vam. Ovo izvješće o sporazumu o trgovini i uslugama obuhvaća multilateralne sporazume i dovodi u pitanje standarde Europske unije što se tiče usluga, ugrožava i javne usluge, radna mjesta, kao i suverenitet država članica i njihovu nadležnost nad ovim sektorima. Zbog toga sam ja odbio ovaj sporazum. Vođe Europske unije ne bi trebali otvarati tržište ili nova tržišta multinacionalnim kompanijima i to na trošak slabijih zemalja, manje razvijenih zemalja. Njihov je posao zaštititi građane Europske unije i zaštititi njihova radna mjesta te im pomoći državama članicama da proizvode svoju vlastitu robu, pružaju svoje vlastite usluge i da se izbjegnu prakse dumpinga. Zahvaljujem zastupnik Polčak, jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Fascinira me kako neki kolege u jednu minutu kažu što misle i nakon toga otiđu bez da su uopće razmotrili činjenice. Ne poznajem niti jednu zemlju koja dizanjem granica oko svoje, dizanjem zidova oko svojih granica može povećati svoj e, BDP uz dužno poštovanje prethodnim govornicima. 40% europskog BDV-a su upravo prekogranične usluge, a liberalizacija prostora za trgovinu uslugama svakako će povećati zapošljavanje i trebalo bi biti naš cilj kao i daljna liberalizacija te zaštita onoga što je važno. Usluge od općeg interesa isključene su i i dalje ih možemo nastaviti štititi. Također smatram da je važno da općine i njihova međusobna suradnja neće biti ni na koji način diskriminirane. Hvala. Posljednji govornik, zastupnik Kelly. Hvala vam. Rekao bih da sam glasao za ovo izvješće kao i 530 drugih zastupnika. Ovu veliku većinu izvjestiteljica Reding je osvojila vrlo kvalitetno odrađenim poslom. Dakle, liberalizacija trgovine uslugama od interesa je za sve strane, a bilo bi dobro da se to uključi i u pravilnik Svjetske trgovinske organizacije. Europska unija kao najveći izvoznik i uvoznik e, profitirat će od e, regula, reguliranja međunarodne trgovine uslugama, tako da je jasno da će ovi predlozi pomoći u ostvarenju ciljeva koje želimo te stvoriti nova radna mjesta u Europskoj uniji. Hvala i sad dolazimo do zadnje teme, pašenje glasovanja. E, Prijedlog rezolucije nove strategije za ravnopravnost spolova. Prvo gospođa Ferenca na minutu, izvolite. E, Hvala vam predsjedateljice. Moj klub i ja osobno podržali smo ovaj prijedlog rezolucije imajući na umu stavove parlamenta iz prošlosti. U lipnju 2015. ukazali smo na potrebu da se ponudi nova strategija za ravnopravnost spolova nakon 2015. Smatram da bismo u Europskom parlamentu trebali nastaviti sa boljom provedbom politika koje se bave ravnopravnošću spolova i iskoristiti sve moguće aspekte politike ljudskih prava. To kažem jer Europski parlament mnogo radi na ljudskim pravima i kada bismo uspjeli mogućnost prava žena uvesti u sve naše politike koje se bave ljudskim pravima, tada bismo se doista kretali u odgovarajućem smjeru. Hvala vam, zastupnica Đufrida, jedna minuta. Zahvaljujem. Strategija jednakosti spolova imala je rok 2015. i sve što je komisija 2016. godine napravila je radni dokument za razdoblje iz 2000, od 2016. do 2019. Bilo tko tko želi to može kritizirati kao slab dokument, i može se reći da to pokazuje političku volju komisije koja se jednostavno ne želi baviti ravnopravnošću i jednakošću spolova. To bi doista bilo ozbiljno uzevši u obzir e, jaz koji postoji i položaj e, ženskih radnika, majki i profesionalaca. Postoje velik broj prepreka koje one moraju nadilaziti i ne radi se tu o ideologiji već o stvarnom životu, jazu u plaćama, mirovinama, zapošljavanju, zdravstvenom osiguranju i drugome. Mi moramo više truda uložiti u ravnopravnost spolova, a ne samo temeljiti svoj rad na radnom dokumentu. Nadam se da će komisija to u budućnosti poboljšati. Zastupnik Hanan nije ovdje. Tanje Gonzalez Penč. Hvala vam. Komisija je izložila radni dokument, a ne strategiju za ravnopravnost spolova. Ne postavljaju se ciljevi, ne e, nudi se proračun, ne nude se niti metode mjerenja, a isto tako ignorira se rezolucija usvojenja u lipnju 2015. kao i rezultati provedenih konzultacija. Zapravo predstavlja i kašnjenje i zastajanje na našem putu ka napretku. Komisija tvrdi da postoji puna politička podrška, no činjenice pokazuju da zapravo za tako nešto ne postoji politička volja. Nećemo prihvatiti ovakav stav komisije, moramo postići jednakost između žena i muškaraca i to mora biti prioritet i središte naših europskih politika. Hvala. Sljedeća govornica, Monika Makovej, jedna minuta. Zahvaljujem. Podržala sam ovu strategiju Europske komisije za razdoblje 2010. do 2015. za ravnopravnost spolova i podržala sam rezoluciju parlamenta o ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji 2015. Danas sam glasala protiv ove rezolucije ne zbog toga što se protivim ravnopravnosti spolova, već zbog toga što mislim da je neučinkovito usvajati rezoluciju za rezolucijom, dokument za dokumentom, koje se nikada zapravo ne provodi. Vraćamo se kući svojim građanima i kažemo usvojili smo rezoluciju koja se bavi ravnopravnosti spolova, ali ne kažemo im da nemamo nikakvu namjeru provesti ju. Pokušajmo stoga baviti se pitanjem provedbe ovih rezolucija i prestanemo usvajati rezolucije koje su beskorisne. Hvala vam, zastupnica Mici. Hvala vam. Razočarana sam činjenicom da je komisija odlučila ignorirati Europski parlament i odlučila ne ažurirati strategiju ravnopravnosti spolova, te ponudila dokument koji je radne naravi. Ovaj dokument je vrlo daleko strategije koja može osnažiti prava i e, nije za predstaviti ga drugim institucijama. Ovaj dokument također nije transparentan, nije podložan demokratskom odobrenju, niti ima odgovarajući politički profil. Moja uloga kao zastupnika je da inzistiram da Europska komisija ponudi novu strategiju sa dugoročnom vizijom i okvir rodnih politika koji će biti odgovoran. Glasala sam za ovaj prijedlog rezolucije za novu strategiju za prava žena i ravnopravnost spolova jer ona traži reviziju postojeće strategije. Dakle, moramo se boriti protiv nasilja smjernog protiv žena, popraviti situaciju vezano uz medije, obrazovanje, radne uvjete i sve, sva druga pitanja. Hvala. Zastupnik Pospišil, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedateljice. Nisam podržao ovu rezoluciju o kojoj smo danas glasali, a koju su predložili naši kolege s lijeve strane ovog doma. Međutim, ne želim time naznačiti da se protivim ravnopravnosti spolova. U svakom slučaju ja sam za jednakost muškaraca i žena, no postavlja se pitanje sredstava kojima želimo ostvariti taj cilj. Sredstva o kojima se raspravljalo i koje su kolege s lijeve strane predložili nisu provedbeni, nisu izvedivi države članice u vijeću ne bi bile u mogućnosti tako nešto prihvatiti. Dakle, tu se stvar svodi na pravu politiku, dakle onoga što je ostvarivo naspram lijepih izjava i dokumenata. A mene zanima stvarna politika, zanima me ona što jest izvedivo. Pogledajmo kvote za žene u upravnim odborima, jer to su stvari koje nailaze na otpor u vijeću. Zahvaljujem zastupnik Mamikins, jedna minuta. Kolege, slažem se sa zastupnicima, većinom zastupnika koja je za novu strategiju nakon 2015. godine. Isto tako tražim od komisije da nastave raditi na jednom punopravnom dokumentu, a ne samo radnoj verziji. Ono što je važno je da taj dokument uključuje načela koje će se temeljiti na prethodnima i da ona vrijede i u nove strategije za nakon 2015. godine. To bi omogućilo suradnju ne samo između institucija Europske unije, već i agencija i drugih institucija Europske unije. Isto tako to je primjenjivo i na samu strategiju. Dakle, rok bi trebao biti 2020. Iako to Pada u razdoblje novih izbora za Europarlament. Hvala. Zastupnik Jurek, jedna minuta. Hvala vam. Dobili smo novi dokument za ravnopravnost polova koji se temelji na vrlo egoističnom poimanju bavljenja stvarima, jer nakon toliko velikog broja godina socijalni status žene u Europskoj uniji je navodno sve bolje i bolje. Ne, koji je zapravo kontekst ovoga? Potkopavamo i važnost braka kao i ulogu majke i oca u obitelji. Zato imamo pitanje pobađaja, pobačaja koje prihvaćaju bogati slojevi i načelno muška strana. Da li je to stvarno status kakav bi žene trebale imati? Ne, mi bismo trebali napraviti zaokret za 180 stupnjeva i pobrinuti se da odustanemo od ovakvih dosadašnjih politika. Zastupnica Šojdrova, jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Europski parlament usvojio rezoluciju koja izražava svoje stavove o strateškom dokumentu komisije po pitanju ravnopravnosti spolova. Žao mi je što je Europski parlament usvojio prijedlog koji se bavi novom strategijom, umjesto da usvoji dokument koji bi se usredotočio na konkretne korake koji bi doista mogli poboljšati položaj žene u Europskoj Koraci koje Europska komisija usvaja kroz, zastupnik kroz gospođu Jurovu i ovaj dokument komisije uključuje neke od koraka koji se bave poboljšanjem položaja žene na tržištu rada, mogućnosti zapošljavanja, jaza u naknadama, u mirovinama, bolje zastupljenosti u upravnim odborima te u javnom životu. Dakle, umjesto takvih stvari mi smo usvojili deklaraciju koja zapravo ništa ne rješava. Zahvaljujem zastupnik Polčak, jedna minuta. Hvala vam. Teško mi je nadovezati se na prethodnu govornicu, jer sam dugo vremena razmatrao kako glasati u ovom slučaju i nisam pronašao razloga da ne podržim ovu rezoluciju podržao sam dakle samu ideju jednakosti i ono što je za mene važno je da da je jednakost jedan temeljni temeljno načelo svih ugovora i dokumenata Europske unije, a rezolucija traži napredak u područjima poput borbe protiv nasilja smjernog naspram žena, obrazovanja, vanjskih odnosa, radnih uvjeta i tako dalje. I to su sve legitimni zahtjevni, te nisam pronašao niti jedan razlog da ovu rezoluciju ne podržim. Hvala. Posljednji govornik, gospodin Kelly. posljednji, no nadamo se ne najmanje važan. Jednakost između muškaraca i žena suštinska je vrijednost Europske unije i dok države članice, uključujući Irsku, poduzimaju važne korake da promiču jednakost između muškaraca i žena, vjerujem da je zapravo usporena politička aktivnost i reforme na razini Europske unije tijekom posljednjih deset godina. Irska, usprkos napretka u proteklim godinama, ako pogledamo statistički pregled situacija, postoji veliki razlog u e, sektoru u kojem sudjeluju muškarci i žena, a podzastupljenost žena se pokazuje na višim položajima. Čak i u sektorima koji zapošljavaju značajno veći broj žena, a to jednostavno nije dovoljno dobro. Zbog toga pozdravljam novu strategiju koja poziva države članice da poduzmu daljnje korake u borbi protiv nejednakosti i da se pobrinu da postoje jednaki uvjeti u poljima zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva kako u privatnim tako u javnim sektorima. Za kraj u Irskoj imamo izbore i na svu sreću 30% kandidata moraju biti kandidatkinje. To je korak u dobrom smjeru. Hvala. Hvala svim kolegama i kolegicama na ovoj raspravi i pojašnjenju glasovanja. A sada imamo stanku do 15 sati kada se sjednica nastavlja. Hvala.